Klub zastupnika ECR je poslao e, one osobe koje žele imenovati u određenim odborima i to će biti u ovom zapisniku. Ako do trenutka kada se ovaj zapisnik bude usvajao, ne bude prigovora, onda će se ta imenovanja smarati usvojenim.